SID, ECR, ALDE, Zeleni, e FDD i ENF sam primio neke, zahtjeve vezane za imenovanja u odbore i izaslanstva. Oni će se naći u zapisniku od današnje sjednice. Ukoliko ne bude bilo prigovora sve do usvajanja zastupnika, onda se smatra da su ova imenovanja usvojena. Također, htio bih obavijestiti vječnicu da smo u e, rujnu u skladu sa člankom